Thank you, colleagues. Hvala kolege. Molim vas, izvolite sjesti na svoje mjesta. We're about to start, colleagues, please počinjemo s glasanjem, kolege. Hvala. Sada ćemo započeti s glasanjem, no prije toga molim vas za malo pozornosti. Gospođa javlja se glede poštivanja poslovnika. Imate riječ. Hvala predsjednice. Milijuni životinja diljem Europe se ubije milion stanovnika Europe tražio da se stane u kraj takvoj situaciji. 30 i više zastupnika ovog doma tražilo je posebni odbor, a jutros troje ljudi iz prvog reda odlučili su da to me neće, da se to neće dogoditi. Samo želim to reći, reći da ih treba biti sramota. Hvala, gospodine Urban Krespo, imate i vi pitanje glede poslovnika? Predsjednice, sinoć Marijal Franco, savjetnik PSO-a, ubijena je u Rio de Janeiru ona se je aktivistica koja je ubijena u političkom predizbornom razdoblju napetosti u Brazilu. Želimo izraziti solidarnost njoj, njenim eh, kolegama i osuditi ovo stanje napetosti i nasilja koje je predominantno u Brazilu. Hvala vam gospodine Urban Krespo. Gospodin Vjoti se javio također. Hvala, predsjednice. Želio sam reći da smo jučer ovdje doživjeli nešto jako ozbiljno, jer tijekom eh, tiskovne konferencije jednog eh, bivšeg kolege, gospodina Salvinija, spriječeno je da E, novinari postavljaju pitanja, neki su e, i fizički, nekima i fizički zapriječeno. E, predsjednica prekida raspravu. Kolege, molim vas, mir. Kolege, danas je četvrtak, znam da jedva čekate glasati. Puno kolega traži riječ, ali to nije prihvatljivo ukoliko se ne radi o pitanju poslovnika. Imam naznaku. gospođe Moody koja se javlja za riječ i dobit će riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjednice. Ja govorim u ime kolegice, kolegica Judy Gerling, i Scott Cato i sebe. Mi predstavljamo Salisbury na jugoistoku Engleske i to je grad u kojem živim. Kao Britanka koja je proeuropski orijentirana, rezolucija o Brexitu je glasana i ovo je težak tjedan, ali solidarnost predsjednica prekida. Gospođo Modi, samo trenutak. Molim vas, ovo je sramotno. Gospođa ima nešto za reći o jako ozbiljnom pitanju, izvolite je poslušati. Gospođo Modi, nastavite. Hvala predsjednice. Kao što rekoh, kao proeuropska eurozastupnica iz Britanije, rezolucija o Brexitu znači da je ovo bio težak tjedan za nas ali trajna solidarnost koju smo dobili od ovog doma glede napada nernim gasom je nešto što doista cijenimo. Naši sugrađani će biti umireni vašim rješenošću da radite s nama i zajamčite našu zajedničku budućnost. Hvala vam, uvaženi kolege. Hvala vam svima. Hvala vama, gospođo Mudi. Mogli smo čuti pljeske, pljesak. Samo trenutak, gospođo. Dobit ćete riječ. Gospođo Atkinson, molim vas, izvolite se javiti za riječ. Nadam se da se radi o pitanju u s poslovnikom. Mogu li zamoliti gospođu Mudi da mi kaže zašto osuđuje predsjednica prekida govornike? Prevoditelji ne mogu prevoditi istovremeno više govornika. Kolege, ovdje se ne radi o pitanju, o trenutku za postavljanje pitanja, niti o raspravi. Sada prelazimo na glasanje. Prvo glasanje tiče, glasamo o situaciji na Maldivima.